os eunuc. Képviselőtársaim, eh, folytatjuk az ülést. Uvaženi zastupnici, zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Molim vas sve da sjednete na svoja mjesta. Az e volt Klub zastupnika FDD je podnio jedan zahtjev. Riječ je o postupovnom prijedlogu. Molim vas, mikrofon. Meni ne smeta ako netko meni vikne da zašutim što se dogodilo to je učinio jedan gospodin iz